demokratskim e, načelima. Ja mogu samo zaključiti da e, upravo neke demokratske postignuća do 2016. godine se nisu ostvarila, ali isto tako vjerujemo da je e, pristup Turske Europske unije za korist svih i Europske unije i NATO i svake države članice ponaosob. Europska unija treba svakako osuditi kršenje ljudskih prava i sloboda i vladavinu prava u Turskoj, ali istovremeno dijalog mora biti na tim osnovama i konstruktivan kad je riječ o ovoj vrlo značajnoj zemlji. Ovo su imperativi koji ujedno uključuje i uski dijalog kad je riječ o usklađivanju e, vanjske politike, pitanja obrane, isto tako borbe protiv terorizma, a isto tako i kad je riječ o vojnoj i strateškoj e, važnosti Turske kao članice NATO-a, a isto tako i njene uloga unutar NATO-a. Na samom kraju, e, Turska, s obzirom da je i peti po veličini trgovinski partner Europske unije, a o Europska unija jeste najveći gospodarski partner Turske, pritom je vodi Njemačka, a isto tako i Carinska unija e, jest broj jedan u svijetu i zbog toga pozivam komisije da se pokrenu pripremni koraci o proširenju Carinske unije, a isto tako je vijeće da e, da donese mandat za uspostavu Tanske unije. Hvala lijepa. Da li prihvaćate karton, plavi karton, Korona? Izvolite. Gospodin Kristofor, izvolite. Gospodine Baštenaru, vi ste govorili često o tome da Turska jeste partner Evropskoj uniji. Možete li još jednom pojasniti nama ovdje u parlamentu kako to mislite što to je to partnerstvo partneri poput Turske, e, to je nešto vrlo provocirajuće, a tako na neki način se obraćati državnom članicama nije primjereno kada bi i Rumunjska bila napadnuta kao što je to i Cupar, biste li jednako tako reagirali kada se ne bi priznao dio eh, rumunskog teritorija članica Europske unije kao što je to slučaj u Cipru, biste li onda isto tako kazali da je Turska vjerodostojan partner i da treba imati poseban tretman, a bez sankcija i bez protumjera. Štovani kolega, ja gledam na turski ne kroz e, svoje rumunske bit ću jasan, mi smo ovdje u Europskom parlamentu, ja ovdje sagledam ulogu Turske iz e, perspektive Europske unije, e, bez obzira ili ja ili vi ili bilo tko drugi, mi moramo Tursku geografski sagledati kao dio i politički, isto tako i vojnu komponentu, vojnu ulogu Europske pa može učiniti bolje ukoliko želi imati učinkovitije odnose sa Turskom. Europska je puno slabija i isto tako izložena daleko većim rizicima ukoliko ćemo u cijelosti prekinuti odnose sa Turskom kao što to EPP čini kako bi za taoca e, imao upravo ovaj dosje vezano uz Tursku. Ja se ne mogu složiti s vama. Hvala. Gospodin izvolite. Gospodine predsjedniče, e, izvješće komisije o Turskoj za 2018. godine e, kada je riječ o jednetu i isto tako vjersko e, pitanje. Riječ je isto tako i o proračunu 2019. godine 1,7 milijardi eura, 140 eh, tisuća eh, zaposlenika je pogođena time. Europska unija mora biti budna i sama analiza koju je eh, donio gospodin Salačić, a isto tako i kad je riječ o zakladi za političke odnose, tu se može pronaći sljedeća izjava. Želim pozvati parlament i isto tako i sve koji moraju istražiti ova događanja u ovom području i izvijestiti nam o svemu. Dakle, tu očekujemo isto tako i izvješće Europske komisije tu postoje doista velike sumnje u špionažu i regrutiranje samih agenata preko Dijaneta i ureda Dijaneta. Na samom kraju izvješća turske e, vlasti su e, isto tako bile premorane e, djelovati i u slučaju antisemitističkih ispada. Međutim, u ovom izvješću se navodi da isto tako potpora agentima koji su iznosili antisemitske stave nisu bili time obuhvaćeni što toga dakle, sve to skupa nema smisla. Hvala lijepa. Marijete, dvije minute. Evo, hvala lijepo, trebao sam Uključite mikrofon, ali očigledno da gumbić nije radio. Hvala, gospodine predsjedavatelju, kolegice i kolege, povjereniče. Godišnja rasprava o Turskoj i napretku e, prema ulasku u Europsku uniju sve teže i teže i iz godine u godinu sve je složenije, a sada imamo izvješće o nazadovanju. Dosta toga se govorilo u zadnjih godinu dana i potpuno je jasno da treba e, vidjeti isto tako i osuditi sam državni udar. Međutim, ništa ne opravdava prekomjernu reakciju koja i nadalje e, visi na Turskom. Stotine tisuća koji su izgubili radne mjesta ili su uhićeni zloupotreba, isto tako svih mjera koje su poduzete u slučaju vanrednih mjera, a isto tako ograničavanje medijskih slobode, te isto tako izmišljene napade na eh, Osmana Kavalu i na eh, organizaciji civilnog društva. Temelji načela su ugrožena, neovisnost sudstva, eh, isto tako razdioba vlasti, te isto tako vladavina prava su ugroženi. A isto tako to utječe i na opoziciju, i na žene, i na LGBT zajednici, vjerske manjine i svih ostalih manjina koje zapravo pod ovime nesrazmjerno pati bilo otvoreno ili tiho u Turskoj, svatko zna što se događa i boji se upravo onoga što još može nastupiti na sceni. I isto tako i strah da može doći do pogoršanja. Čini se da je paralizirana isto tako i Europska unija i vijeće i parlament. A isto tako kad je riječ o e, izdvajanju izbjeglica e, Turska treba u pitanju izbjeglice dobiti našu potporu, međutim sve to je zaseljeno ovim ostalim pitanjima. Mislim da naša vjerodostojnost dolazi pod upitnik i insistiram upravo na tome da naše riječi i naša načela moraju imati svoje značenje i svoju dubinsku ulogu. Kao i prijatelj godina eh, kad je riječ o isto tako reformskom paketu i predsjednički sustav koji je sada ustoličen, koji zapravo nije provjerna, a isto tako ne ovisi o nama, ali eh, prema Venecijanskoj komisiji riječ je o načelima koje se krše. A isto tako i kada nastavimo u području gospodarstva, azila i politike eh, obrane, uvijek sa Turskom moramo imati na umu i očuvanje i dakle poštivanje ljudskih prava i slobode kao takve dvije minute. Hvala. Sada je zapravo riječ o izvješću komisije e, za, o Turskoj za 2018. godine. Znamo što se događalo e, tijekom 2018. godine. Invazija na Afrem i svi ostali događaje. Bismo u Džabakiru, a i tamo e, i smo najviše na političku mrežu organizacija e, civilnog društva i građana e, koje okupljaju ove mreže, a i možemo kazati da je situacija tamo potpuno nevjerojatna možemo isto tako sagledati i tamo da se krše ljudska prava, primjerice kad je o invaziji u Afrimu, a ne možemo e, zatvoriti oči pred svime time što se događa, a isto tako ne smijemo dozvoliti da dođe do osveta. Riječ o pretpostavnim pregovorima čini mi se jako teški. Ne smijemo E, ni na koji način zatvoriti sva vrata, ali e, druge organizacije, a isto tako i političari koji su zastupljeni, koji se zalažu za e, mir sirijske, isto tako terorističke skupine koje se, koje dobivaju svoju potporu i zajedničko borba protiv terorizma mora imati svoju potporu. Međutim, kad je reč o Siriji, moramo sagledati situacije da i e, kurdske skupine ne budu ugrožene, a koje se bore protiv Daesha, a i koji moramo uzeti pod zaštite kao E, Turska se mora pridržavati e, ljudskih prava, isto tako i pridržavati se svih onih prava koja su zajamčena i manjinama i koje su zakonski zasnovene i zbog toga nas već e, pomalo dosađuje ova situacija da uvijek iznova moramo se vraćati na državni udar koji je 2016. godine doveo do ovih razvoja koji je omogućio invaziju na druge zemlje i isto tako omogućio sve ove događanja, a ipak, usprkos svemu, nastavljaju se predpristupni dogovori e, manjine e, i prava manjina gazi se nogama, krši se na svakom koraku. Ne želimo da se bilo što zamrzava, želimo da e, se nastave. Gospodin Hađi jedna minuta. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine Han, gospođa Pirštovane kolegice i kolege. Ovo je doista vjerojatno moj zadnji govor u Europskom parlamentu i doista možemo kazati da je ovo bio jedan vrlo ambiciozan e, eksperiment e, koji se dogodio ovdje. A sada o Turskoj nije riječ samo o Turskoj. E, nedostaje nam i solidarnosti između država članica kao takvih, a i između naroda. Cipar. Ja dolazim sa Cipra i moram kratko se osvrnuti i na pitanje Cipra. Cipar u ovoj raspravi zapravo nije uopće spomenut. E, Cipar je okupiran, a upravo riječ o okupaciji. E, sve je skupa potpuno nejasno a kad je riječ o našem odnosu sa Turskom, nas kao Europske unije i nas kao zastupnika, ne znamo što ćemo poručiti Turskoj, ali oni znaju što nama e, žele poručiti. EPP sada govori o suspenziji e, i odgodi, međutim istovremeno se govori o produbljenju Carinske unije. E, kao da nekome uzmete kruh iz ruke i naprosto ga bacite u vatru, a to je potpuno krivi pristup. Moramo biti dostojni i dostojanstveni kada govorimo o Turskoj. Moramo znati što očekujemo od Turske. Gospodin Cavuzalu je mm, nedugo isto tako kazao, evo još vrlo malo vremena i molim vas e, dajte. Vrlo često se govori o tome da smo spremni e, za sva e, rješenja koja će nam stajati na raspolaganje. Međutim, riječ je o rješenju dvije države. Ne postoje ni jedan stanovnik Cipra koji bi to potpisao rješenje dvije država. I stoga moja poruka e, Turcima i svim Cipranima moramo odmah zaustaviti ovu raspravu o e, dakle federacija može biti jedino rješenje ovog ogromnog problema i zbog toga i moj poziv na solidarnost prema ciparskom narodu, ali isto tako e, solidarnost prema svim ostalim narodima. Hvala lijepa. Dozvolio sam se da mm, budete duži jer ste obećali da je to ujedno vaš e, zadnji govor. Gospodine Karve, gospodine povjereniče, prošlog se šestog e, e, ruske i turski mediji su govorili o floti Crnog mora, a isto tako i korveta koja je napadneta u Luci E, ove informacije nakon Erdogana i nakon spekulacija o e, tursko-ruskom e, dogovoru oko S-400 obrambenim raketama, a isto tako s svim procesima koji se tiču isto tako i NATO partnerstva, s obzirom da upravo ovaj retorika koja se čuje, a isto tako i sve ono što se odvija kroz integrirane vojne snage Europske unije. Nadam se da nakon europskih izvora da će većina e, odustati od ovih e, federalističke mantre. Mogu razumjeti da NATO e, jest jam, jamac sigurnosti u Europi. NATO, a isto tako i vojne sposobnosti NATO jest zabrinjavajuće s time više što Ankara se vojno povezuje sa Moskvom. Hvala, gospodine Carver. Evo, iz ovih e, klupa mi smo podržavali tezu e, opasnosti jednog projekta uvođenja u našu Europsku uniju jedne zemlje koja nije imala perspektivu. Ne e, samo zato jer smo govorili u to vrijeme da cijela Turska nije dio Europe. Jedan veliki dio Turske jeste Europa, međutim čak i tijekom fašizma su na veliku konvenciju e, u Rimu 1932. bili pozvani, e, bila pozvana i Turska, ali to je bila drugačija Turska. To nije bila e, Turska Erdogana sa svojim snom islamskog kalifata i koja je omogućila ulazak teroristima. To je Turska koja je danas zemlja nezakonitosti, protivnika demokracije i baš njima ste povjerili e, izbjeglice iz Sirije i drugih zemalja. E, čestitam na licemjernosti. To je zapravo e, jedan zatvor, posebno kada se radi o tolikim novinarima koji su zatvoreni. Sramota. Ovo izvješće o Turskoj za 2018. godine izorno prikazuje situaciju, a to je kršenje temeljnih prava, isto tako i kršenje ljudskih prava, uhićenja, isto tako i mučenja, isto tako i praćenje osoba, a i suzbijanje svih aktivnosti medija i ne smije se dozvoliti Turskoj da se koriste resurse u isključivoj gospodarskoj zoni, a riječ je isto tako i o kršenju, stalnom kršenju, e, dakle, i zračnog prostora Grčke, te isto tako i teritorijalnih e, voda u same Grčke. Osim toga, Turska ne priznaje međunarodno pravo. Sve ovo što sam iznio, to nije banalno iznošenje nekih argumenata. Nije riječ o bilateralnim problemima između Turske i svojih susjeda. To je jasno kršenje međunarodnog prava i zbog toga Turska mora biti pozvana na odgovornost. E, odmah se moraju prekinute e, i svi pregovori, niti se treba razmatrati Carinska unija. Pa ne može Europska unija financirati se zemlju koja se e, upravo nastupa na ovaj način kao što sam opisao. Hvala lijepa. Ja podupirem e, samo gledanje EPP p-a i gospođe Zomer iz čisto jednostavnog razloga jer je ono što bih e, želio kazati, kad je Pirje upravo naznačile i prije dvije godine smo imali sličnu situaciju, vijeće je ignorirao e, situaciju, a jest e, riječ o sljedećem. Dakle, imamo jednu državu koja ne želi promijeniti svoje gledanje na Tursku. Očigledno da postoje države članice koje očigledno su e, pogođeni time. Međutim, isto tako e, čuli smo što to sve znači. Turska e, jest i fascinantna. Neki su pak i fascinirani Turskom. To smo mogli čuti. Sarajevo. Tamo je bio jedan predizborni skup. To je izuzetno važno, ne samo za države članice, već je to izuzetno opasno za zemlje Zapadnog Balkana. Jako je važno da damo i uputimo jasan signal, jasnije nego što je to bilo u prošlosti. Ovo poglavlje se mora zatvoriti, Turska mora sada se udaljiti od pregovaračkog stola. Gospodin Fleckenstein, minuta i pol. Gospodine predsjedavatelj, što kolegice i kolege, stotine tisuća ljudi u Turskoj koji eh, osjećaju ovo kršenje ljudskih prava na vlasti to je koži. Europska unija mora dati jasan signal, ali isto tako i predpristupne govore koji su došli do e, potpunog zaustavljanja, mora ih e, odgoditi do daljnjega. Deseci tisuća ljudi koji se nalaze u zatvorima, a koji čekaju svoje presube kroz e, nepravedne sudske postupke koji se odvijaju u Turskoj. Kad je reč o, kažemo, predpristupnih pregovora, riječ je o dobro dosljednoj mjeri, jer u zadnjem izvješću smo e, već bili kazali da ukoliko ustavne e, reforme se ne provedu u Turskoj, da će se to dogoditi. Upravo imamo tu situaciju i formalno e, suspenzija samog predpristupnih pregovora mora dati jasan signal i dati isto tako i Europskom parlamentu snagu kao E, dakle, vjerodostojnog pregovarača. Mi kažemo suspenzija, odgoda, a ne prekid. E, vrata ostaju očkrenuta, usprko stražnje Europskog parlamenta, e, vrata u suradnji sa Turskom kao strateški izuzetno važnim partnerom ne smiju se ni na koji način zatvoriti. Važno je da i kroz snažne pregovore sa Turskom ne odustanemo od civilnog društva u Turskoj. Upravo sada je potrebna naša najjača pomoć, potpora Europske unije važnija je no ikada. Europski parlament neće zaustaviti u traženju e, pravde za Selatan Demeteša i mnoštvo drugih e, koji se e, nepravedno nalaze u zatvorima u Turskoj. Hvala. Gospodin jedna minuta. Kao i povijesno i kulturno E, zapravo možemo kazati da Turska nikada nije bila dio Europe i zbog toga je jako dobro da je ovaj parlament zauzme vrlo kritičan stav prema Turskoj a isto tako kad je riječ o članstvu Turske u Europskoj uniji, apsolutno neprihvatljivo e, da se e, prekinu e, pregovori. Turska je godinama pokazala da se može ići protiv islamiziranja države, a i sa tim utjecajem koje Turska ima u Europi, Cipar koji je okupiran, a isto tako svi postupci prema Turskoj u drugim državama moramo konačno zaustaviti sve ovo i moramo biti iskreni i prema turskim pregovaračima. Moramo im jasno poručiti da nikada neće postati Europske unije i to nikad ne bi ni smjeli. Minut. jedna minuta. Hvala gospodine predsjedniče, e, gospodine povjereniče, gospođa Piri. Konačni tekst izvješća o Turskoj e, ne e, potiče konstruktivni dijalog između Turske i i partnera. Za nas je neprihvatljivo ukidanje e, procesa e, pregovaranja. Moramo uzeti u obzir napredak e, koje je Turska učinila. Sastanak u Ankeri je pokazao da će Turska nastaviti svoj proces usklađivanja sa standardima Europske unije usprkos obustavi pregovora. Isto tako, kada se radi o praćenju vijeća za praćenje vijeća Europe. E, također je poduzela reformu pravosuđa zajedno sa Europskom unijom e, kao i zaštitu ljudskih prava i ažuriranje e, plana za poštivanje Europske konvencije o ljudskim pravima. Ove, ove pregovore će tursko društvo negativno prihvatiti kao što je rečeno tijekom sastanka u Ankari. U svjetlu nadolazećih izbora u Turskoj i Europi moramo paziti kakve poruke šaljemo onima koji nas biraju. Gospođa jednu minutu. Thank you. Sutra ćemo glasovati o formalnoj suspenziji pregovora o pridruživanju Turske. E, ista odluka e, koja je 2004. E, odlučila da se započnu pregovori. Mnogo toga se dogodilo i naši odnosi su postali teški. Međutim, sadašnji status quo se mogao e, izbjeći da smo potpuno iskoristili taj proces i da je E, Turska krenula prema većoj demokraciji. Nažalost, situacija u Turskoj se pogoršala nedavnih godina, vladavina prava, temeljna prava, temeljne slobode e, su pod velikim pritiskom. E, isto tako nedavni, e, nedavna optužba Osmana Kavale je jedan od e, primjera takvih zatvaranja. Međutim, suspenzija pregovora nije rješenje. Kako bismo zadržali perspektivu demokracije i vladavine prava u Turskoj i kolektivnim slobodama u Turskoj trebamo ostaviti otvorena vrata. Ako ne u sadašnjosti, onda u budućnosti. Ako ne za nas, onda za one mnoge u Turskoj koji se bore za ljudska prava i pravdu. Zatvaranje vrata će to onemogućiti. Gospođa Mihels, jedna minuta. Štovane kolegice i kolege, jedan e, zapravo ovaj neuspjeli puć e, smatrao i rizikao je da je to poklon Božji, a vidimo koje su posljedice svega toga, možemo to pronaći u izvješću o Turskoj. No, je li Evropska unija e, dala taj isti poklon Turskoj Turskoj vrhuški. A kad je riječ o mm, borbi protiv opozicije, isto tako i šutnja, kad je bilo riječi o Frinu, jedina zastupnica Europskog parlamenta, Ferenc Uka, e, je dugogodišnji zatvorska kazna. vlada Gulen se nalazi u štrajku glađi, a Ove mjere se poduzimaju tek eh, kada nestanu sve eh, mogućnosti drugačijeg postupanja. Situacija žena koja zapravo pod režimom Erdogan i one trebaju biti ušutkane u cijelosti, isto tako ih treba učiniti nevidljivima. Što se tiče zamrzavanja pregovorima, a ne prekidom, time pokazujemo zapravo i spremnost na dijalog i solidarnost, jer Turska, što oni tamo i gospode, je više od Erdogana. To je prije svega opozicija i civilno društvo. Oni trebaju naš glas i našu pomoć. Hvala. Prihvaćate li plavu karticu od naše kolege? Gospođa Šajdrova? Prihvaćate li? Da? E, ja sam vas e, poslušala. Govorili ste o činjenici da Evropska unija je razmijenila E, dogovor da ćemo šutiti kada se radi o nedostatku prava u Turskoj. Međutim, mi nismo e, tihi. Mi e, smo govorili Turskoj da treba pustiti političke zatvorenike. Imamo i zaslanstvo koje je tražilo da se puste takvi zatvorenici. znate o čemu govorimo? Štovana kolegice, želim vas podsjetiti da ovdje u ovom domu smo imali situaciju kada smo zapravo i između klubova bili suglasni oko toga da ćemo sa sporazumom EU-Turska zapravo učinili sami sebi e, na neki način pod pritisak se doveli i moglo nas se e, Erdogan isto tako ucjenjivati, a isto tako nas je mogao voditi i vući za uši i mislim da smo na taj način i vlastitu situaciju e, sebi stvorili, ne smijemo o tome šutjeti. Sve ono što smo kao kritičan dijalog koji smo vodili sa Deogom, e, sve što je poduzete ne smijemo isto tako zaboraviti. Hvala. Gospodin Kastaldo, dvije minute. Da, e, ovo je došlo u vrlo oportunom trenutku kada su e, tri njemačka e, novinara izbačena iz Turske. To pokazuje kako Turska je još uvijek najgora zemlja na svijetu za novinare. Dakle, e, nikako da se to umiri, nego se posebno usmjeruje na medije i pokazuje e, u ružnom svjetlu predsjednika Sultana. E, jer stvari su loše i zbog nezgodnog gospodarstva i kršenja ljudskih prava. Ankara zaista jest e, izvanredno stanje. To je jedno, jedna zemlja koja je opredjeljena e, pristupanju Europskoj uniji, međutim svi nam kažu da to nije moguće. Jedina utjeha je da je to zbog ovog parlamenta. Gospođa Kati Pira je e, izradila jedan kompleksan dosije, međutim već 2016. smo željeli e, privremeno obustaviti pregovore, a sada je to postalo formalno, a to ćemo vjerojatno sutra potvrditi. Međutim, e, to su uzaludne riječi zato što je loptica na na terenu vijeća koje je odlučilo ne činiti ništa možda nadajući se da će se stvari same riješiti. To je vrlo licemjerno, nerealno i e, razočaravajuće. Ne kažem da trebamo potpuno ukinuti odnose s Turskom koja je strateška zemlja, međutim mislim da trebamo alternativne načine dijaloga i suradnje koje će zauvijek arhivirati jedan proces pristupanja kojemu nedostaje vjerodostojnost i legitimnost. Trebamo poslati e, vrlo ozbiljnu poruku to smo već davno trebali učiniti. I e, ovakove riječi e, nisu e, korisne ni za nas, niti za kutsko stanovništvo koje je žrtva i koje će jednog dana nas osuditi zbog toga što nismo djelovali. Minut. Gospodin Kolumbije, jedna minuta. Dakle, ono što je gospođa Kiri predstavila ne može e, prikriti istinu. Situacija u Turskoj je vrlo zabrinjavajuća i čak i najfanatičniji e, ljubitelji e, pristupanja Turske sada se povlače. Međutim, izvješće gospođe Piri ne isključuje mogućnost eh, pristupanja Europskoj uniji. To je ključno za nas. Turska nema nikakvog mjesta u Europi i iz kulturnih razloga, a i iz razloga drugačije civilizacije. Iako narod Turske zaslužuje svo naše poštovanje. modernizacija carinske unije između nas i Europske unije ide protiv naših gospodarskih interesa i interesa naših poljoprivrednika. Što želimo? Više zatvaranja, više kršenja ljudskih prava? Zato bih e, vas pozvala da glasujete za alternativnu rezoluciju koju je predstavila Evropa slobode Hvala. Kostas, eh, imate riječ jednu minutu. Burševska klasa u Turskoj tvrdi i zahtjeva teritorijalne e, vode, zračni prostor kroz vojne manevre. Turska predvodi u e, sukobu konfrontacije između NATO-a i Rusije. E, žele naglasiti svoju ulogu u regiji. Naša izvješća e, mogu e, sadržavati različite kvalifikacije Erdogana, ali i dalje nam je strateški partner. To jednostavno održava rješenja rješenje NATO u regiji, e, promiče se podjela u, na Cipru u svrhu upravljanja energijom. Zaista se pitam koja je svrha naših izvješća. Cijelo vrijeme spominjemo razlike sa susjedima u pogledu e, zemaljskih granica, e, morskih granica, zračnog prostora. Trebamo se boriti protiv imperialističkih e, planova NATO i buržovske klase. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Kasa. Jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče u, u sadašnjoj administraciji Turska je još dalje od pristupanja Europskoj uniji danas nego kad je podnijela zahtjev prije toliko puno godina. Ne može postati stvarna demokracija bez slobode medija. E, predmet e, gospodine Unkara pokazuje kakva je demokracija u e, Turskoj. Ona je bila e, jedan od e, konzorcija e, međunarodnih novinara, izvještavala je o takozvanim Paradise Papers, a sada će biti izrečena kazna zatvora od 15 mjeseci i novčane kazne jer je otkrila korupciju među političarima na najvišoj razini turske vlade. Ona je mlada majka, bit će odvojena zbog te osude od svoje bebe. To je administracija agresija koja je okrutna, bez srca, turski e, e, narod e, zaslužuje bolje i zato kažem komisiji vijeću sada djelujte zahtijevajte sada da turska da se odustane od optužbe protiv te novinarke. Hvala predsjedniče. A što je sa suspenzijom odnosa? Gospodin Weber rekao je da Turska nije mjesto u Evropskoj uniji. Ali evo, 20 e, godina kasnije e, imamo pogodbu Siemensa, Deutsche Bank, ima milijarde eura su se tu vrtile e, dakle surađuje se bez obzira na kopenhaške kriterije. Turska krši demokratska pravila, imamo tu egzekucije, novinari su još uvijek u zatvorima. Dakle, nemamo demokratsku viziju te zemlje. Možemo li bolje? Ja bojim se da turska vlada zapravo odustaje od svih aspiracija Turske. E, to podržava i grčka vlada. Hvala. Hvala lijepa. Ja sam uvijek zauzimao stav da Tursku trebamo držati blizu. Nijedna strana nema nikakvih iluzija da je proces pristupanja EU bio koristan za Tursku i za EU. Postoji izreka da je koji puta bolje putovati nego stići. Ovaj put traje barem 15 godina, neki bi mogli reći preko 30 godina Zašto e, povrijediti Tursku i suspendirati to sada? To svakako nije u interesu Europske unije da se stvori animozitet sa e, susjedima. E, gospodine Barnje, primite to na znanje. Tijekom godina imali smo određeni napredak sa Turskom. Europska unija na veliko govori o načelima i demokraciji, ali zanemaruje narod jedne trećine otoka Cipra, e, mjesta koja se daju predstavnicima tog otoka trebaju se razmjerno davati e, e, jednoj i drugoj strani ili kao zastupnicima u parlamentu ili kao promatračima kao što je to u Vijeću Europe. Danas je ponovno riječ o pripremama pristupanja Turske Europskoj uniji, ali zapravo tome ovdje ne bismo više upravo, uopće smjeli govoriti. E, Turska je zapravo islamska država njihov ustav nema ništa sa zapadnim vrijednostima. Turskoj nije mjesto u Europskoj uniji. Moj klub je već nekoliko puta zatražio da se pregovori ne samo prekinu na privremeno, nego da se u potpunosti prekinu. No evo sada imamo novu priliku. Manfred Weber je prošlog tjedna rekao da bi za, prekinuo pregovore ako postane predsjednik komisije. Zašto e, te kasnije, a ne sada. Možemo o tome odlučiti već sada. Stoga dajete svoj glas mom prijedlogu izmjene da se pregovori odmah sada prekinu. Zašto ne bismo građanima rekli istinu prije izbora? Hvala. Panie E, Hvala lijepa, predsjedniče. Evo, ovdje imamo nekoliko stranica jako dobro napisanog teksta za odobrenje, ali to nije literalno djelo. Ljepota riječi ne odgovara političkoj stvarnosti. Politika je umjeće e, e, moći izgraditi i vršiti vlast. Evropska unija je najslabije raste, a Turska može e, izgraditi svoju snagu i boriti se protiv svojih neprijatelja i unutra i vani. Rezolucija o, o kojom e, se e, zapravo izražava zadovoljstvo odnosom Turske i NATO je zapravo naivnost. 40 turskih jedinica sudjeluje u zajedničkim vježbama sa ruskom vojskom. Imaće i e, protuzračni projektili SS-43, bit će poslan u Tursku. Dakle, Turska ponovo gradi Otomansko carstvo. Prije dvije godine ja sam naglasio kako lukavo e, Erdogan zapravo se želi e, navodno rješavati e, migracijski problem i dobiti milijarde eura nakon dvije godine pet milijardi eura je potrošeno a e, u Europi imamo ilegalne migrante, Šulc je otišao kući, propao je i kod kuće kao političar, ali ostaje u posljedici njegove strašne politike. Ja ne vodim e, nikakve E, e, ja ne vidim da se e, Weber optužuje kao rasista kao što se to činilo meni. Nakon ovih izbora okrenut će se stranica u Europi pravi domoljubi će pomesti ove druge koji su sad ovdje na vlasti u unije Gospođa Delange. Nema problema. Sada ću e, e, započeti e, svoju minutu. Zahvaljujem izvijestiteljici na izvješću. Zahvaljujem gospođi Piri. Nije uopće lako postići veliku većinu u odboru za vanjske poslove u ovom domu. To ste postigli, zato vam čestitam. Ovo mišljenje je jače i ne želi se zapravo samo ljude e, površno zadovoljiti, e, no postoji pokret za suspenziju, ali ne i prekid e, pregovora. Ako slušate kolege ovdje, možete čuti da Turska svake godine sve više udalje od Europske unije. Prirodni je zaključak da se moramo zadovoljiti alternativnim partnerstvom. E, e, moramo se zadovoljiti alternativnim partnerstvom, a ne oživljavati mrtve pregovore. Moram reći da je zaista sramota da upravo vaš amandman, amandman 21 kaže dobro suspendirat ćemo te pregovore, ali ne brinite vaše europske ambicije ostaju žive. Još jedan put se ispričavam. E, provjeravao sam nešto, naravno znam kako se vi zovete, no to sam krivo rekao, pa se ispričavam. U svakom slučaju, e, gospodin Lopez. Hvala predsjedniče. Prije svega želim zahvaliti izvjestiteljici na ovom izvješću. Pet godina se e, radi na Turskoj, to nije lako. Još jednom šaljem upozorenje predsjedniku Erdoganu kao rezultat e, e, reakcija u zemlji situacija se pogoršava nakon pokušenog e, udara državnog. Vidjeli smo sustavna kršenja ljudskih prava, nepoštovanje manjina i zatvaranje novinara svakodnevno. Posljednja stvar je ustavna reforma koja je zapravo izmijenila lice Turske e, od demokratske zemlje u monolitnu zemlju. Moramo ponovo poslati poruku. Erdogan nije Turska, trebaju nam kanali za dijalog i komunikaciju. Koristimo sporazum o Carinskoj uniji i liberalizaciji viza. Hvala. Gospođa e, Teo Harus. Mikrofon. Je li u redu? Hvala. Hvala e, predsjedniče. Izvješće zanemaruje temeljna načela prava da se riješi pitanje Cipra. Upravo suprotno e, potržava laži. E, okrivljuje se sporazum ovaj e, te zone, rješenje sa zonama nije spojivo sa vrijednostima Unije. To znači e, da još uvijek se moramo sučiti sa vojnom okupacijom. E, ovo izvješće oslobađa Turske odgovornosti za nerješenje ciparskog pitanja. To ne što zapravo mislite kada kažete ažuriranje e, ugovora o e, carinskog sporazuma kada ovaj sada nije na snazi? E, u izvješću se navode želje u odnosu na prijetnje Turske. I zapravo podržava nezakonitu okupaciju moje zemlje, podržava diktaturu u Europskoj uniji. Predsjednik je prekinuo. Svake e, e, godine e, zapravo govorimo o najvažnijem pitanju o mojoj zemlji, a to je okupacija, nezakonita okupacija moje zemlje. Ja shvaćam da svi imamo pitanja koja su nam jako važna, ali Pravila su pravila, moram ih e, poštovati, to su moje obveze. Mislim da ste bili apsolutno jasni i da ste jasno prenijeli e, svoju poruku. E, sada gospođa Arnauti. Hvala lijepa. 1999. godine Europsko vijeće je službeno Turskoj priznao status države članice kandidatkinje za ulaz u Europsku uniju. Nakon 20 godina u izvješću traži se da se pregovori suspendiraju, a parlament sada okljeva. To je samo znak licemjerja. Hoćemo li trebati čekati još 20 godina da Turskoj kažemo da nikada neće biti članica Europske unije? Naša je linija ostala stalna i postojana. E, još 1986. godine Jean-Marie Le Pen rekao Turska nije europska evropska zemlja niti po geografiji, niti po kulturi, e, jer e, Europa je čak i za one koji su nekada rekli da Europa ne treba biti kršćanski klub i e, neka to ne zamire oni koji smatraju da je Hrvat, e, da je e, Turska tu čekala. Mislim da jednostavno treba prekinuti sa pregovorima, a ne treba ih samo suspendirati. Hvala lijepa dame i gospodo. Turska je naš strateški partner u pitanjima migracije i sigurnosti trebamo jasno osuditi zloporabu protuturističkih ovlasti kako bi se u svrhu mučenja političkih protivnika. Nije tako davno postojalo izaslanstvo Europske unije i Turske. Zatražili smo ponovo, tražimo puštanje političkih zatvorenika. Turski predstavnici e, zaista su zainteresirani za daljnji dijalog i sudjelovanje u Razmusu i drugim programima. Ja nisam e, pristaša e, pristupanja Turske Europskoj uniji, ali mislim da moramo učiniti sve što je moguće da promičemo civilno društvo, političku stvarnost i ljudska, i ljudska prava u Turskoj. Europski parlament treba e, iskoristiti suspenziju pregovora o pristupanju e, kao e, poticaj za novi oblik odnosa i stvaranje dijaloga. Predsjedniče, žao mi je što moram reći. Ovo je teatar apsurda. Ponovo pokušavamo služiti određenim interesima neki su za prekid odnosa, ali istovremeno pokušavaju e, poboljšati, e, unaprijediti Carinsku uniju sa Turskom. To znači e, da nema obveza za Tursku, a istovremeno ne služimo ekonomskim interesima na obje strane, na strani Europske unije a i na turskoj strani. Želimo li to stvarno? Pokušavamo, pokušamo stvari jasno reći. Želimo li stvarno da Turska ima europski, europske izglede? Da, ali ako poštuju vrijednosti načela naše unije. Razmislimo ponovo o tome što smo postigli sa svojom politikom više zatvaranje u zatvore, više e, e, izbacivanja e, novinara, nastavak vojne okupacije 40% Cipra, prijetnje protiv ekonomske zone države članice. Predsjedniče, ovo izlaganje je e, e, moja e, jednom nizu mojih intervencija koja se tiče Turske, koja okupira dio teritorija Cipra, koja i dalje prijeti Grčkoj, povređuje teritorijalne vode i državni teritorij Grčke, krši međunarodne propise, ne dozvoljava Grcima da dođu do svoje imovine i usprko svega toga komisija e, to još uvijek nije priznala. Jedini način da prisilimo Tursku da e, e, poštuje ta pravila, da sada odmah prekinemo pregovori i nametnemo sankcije, da zaustavimo svako financiranje od strane Europske unije u Tursku. Hvala. je govorila da će Turska, e, da ćemo nastaviti reći ne za ulozak Turske Europe, zato što je ludi projekat misliti da u Europu može ući država koja je 100% islamska zemlja, što bi u potpunosti uništilo Zapad. Liga kaže ne zato što je svaki peti turski građanin čini se podržava ISIS a već ima jako puno izbjeglica u Turskoj zato što sud Europske unije kaže da je počinjeno više od 3000 kaznenih dijela protiv žena i maloljetnika. I to su samo tek neki od motiva iz kojeg ćemo reći da smo protiv ulaska Turske u Europu. I bilo bi suludo misliti da se može nastaviti raditi na projektu gdje je već otišlo 15 milijardi eura europskih građana koji su jednostavno bačeni e, u novac u Tursku. Dragi kolega, hvala. Sada gospodin Dermo za jednu minutu. Hvala predsjedniče. Jasno nam je svima da puno članstvo e, Turske u Unije ne izgleda vjerojatno u ovom trenutku. Iz tog razloga e, Pregovori u 2005. su počele bez jamstva punog članstva. Bilo je problema u puno područja, temeljna ljudska prava, e, razne slobode. To su ključne vrijednosti Europske unije. Ali većina ljudi u Turskoj, veliki je broj onih koji ne odobravaju ono što se događa u Turskoj i koji žele e, provesti e, političke reforme da promiču demokraciju u Turskoj. Moramo, ne smijemo zaboraviti koliko je važna Turska u području vanjske politike sigurnosti, gospodarstva i borbe protiv terorizma, pa se pitam ova preporuka za e, suspenziju e, pregovora sa Turskom e, trebali ju primijeniti? Hoće li onda granica između Europe i Turske biti sigurnija? Koja je alternativna opcija za veliki broj tih turskih građana koji su proevropski. Nećemo li time gurnuti Tursku prema islamizaciji? Hvala. Hvala, ja sam se već e, osobno zahvalio i izvjestitelju, ali kao dugogodišnji novinar zabrinut sam stanjem u novinarstvu u Turskoj. E, poboljšanje nije na pomolu u Turskoj novinari <laughs> završavaju u zatvoru samo zato što obavljaju svoj posao. Nije prihvatljivo ni da se novinarima iz inozemstva oduzimaju i ne produljuju akreditacije. A nas, Austrijance, e, pogotovo pogađa slučaj Maksa Cijenaca koji je mjesecima sjedio u zatvoru bez podizanja optužnice i još uvijek ne smije napustiti e, zemlju. 50% turaka, e, turskih građana ne podržava režim, ali naše djelovanje nije djelovanje protiv turskih građana, nego reakcija na postupanje Erdogana. Ono što moramo jasno reći jest da mi e, ovdje ne odustajemo od prodemokratskih snaga u Europi. Hvala gospodin Čambaski na jednu minutu. Hvala gospodine Telička. Dopustite mi da e, čestitem kolegici Piri na ovom izvješću, jer konačno vidim izvješće o Turskoj koji je blizu stvarnosti. Naime, Turska nije ah, europska država. E, Turska se miješa u domaća pitanja susjednih zemalja kao što je Bugarska. To uplitanje u e, interna pitanja drugih zemalja neprihvatljivo je. Što se tiče muslimana u Bugarskoj, e, oni se miješaju, a također e, pokušavaju utjecati i na politički život u Bugarskoj. To je jednostavno neprihvatljivo i nedopustivo. Iz tog razloga insistiram da pregovori budu prekinuti. Nadam se da će se sutra glasati za ovo izvješće pa da nakon toga komisija bude prisiljena da prekine pregovore. Poštovane dame i gospodo, Slobodni neovisne mediji jedan su od dva najvažnije vrijednosti Europske unije te temelj demokracije. I stoga mislim da je važno da u ovom kontekstu naglasimo članak 8. izvješća Katipiri gdje stoji da e, nesrazmjerne mjere se provode a kojima se ograničava sloboda medija u Turskoj. Evo aktualan primjer, većina vas je čula za njega. U nedjelju je cijeli niz njemačkih i stranih korespondenata mora napustiti e, Tursku zato što im nisu, e, što su im oduzete akreditacije nakon što napada na domaće, sada se napada i na strane novinare, strane kritičare se imenuje neprijateljima Turske. To nije prihvatljivo i to je veliko krušenje slobode medija. To je nešto što mi moramo oštro kritizirati. Hvala, gospodine Mikalice. Sada gospodin Mamikins na jednu minutu. Hvala lijepa. Dopuste najprije da zahvalim izvjestiteljici Kati Piri na ovom jako važnom izvješću. Drugo, što se tiče povlačenja e, američkih trupa iz Sirije, jer e, Turska je zaista važna za rješavanje problema na e, Srednjem istoku i može učiniti nešto da bi se na taj način stalo na kraj osmogodišnjem sukobu u Siriji. E, Turska podržava proces i sa i isto tako trebamo vidjeti koju ulogu igraju Turska, Iran i Irak u regiji. Jer e, Rusija je također sudjelovala u, u pregovaranju prekida vatre kojim se izbjegla humanitarna katastrofa. E, proces iza stane zaista je strateški ključan za sigurnost u Europi, naročito za sprječavanje da strani borci izvršavaju terorističke čine. Hvala sada gospodin Maker, na jednu minutu. Hvala. E, čitam ovo izvješće koje je zaista vrlo oštro prema Turskoj i e, govori o svim problemima u Turskoj od pokušaja puća 2016. godine. E, moramo stati na kraj e, financiranju i sredstvima iz IPE koji su se smanjili, ali oni ipak predstavljaju jedan dio proračuna koji Europa daje za Tursku a Turska postaje sve više autoritarna zemlja. Jer treba jednostavno prestati s prekidima, s pregovorima s Turskom, ne suspendirati ih. Turska ne može postati država članica Europske unije. U protivnom dali bismo krivi signal jer parlament žele određene reforme, međutim tu ipak nedostaje vjerodostojnosti, a promjena viznog režima dovela bi do velikog problema e, za EU uniju, što bi e, je šteta što ne stoji u e, samom izvješću. Hvala. Kad se radi o Turskoj, Radi se zapravo o vjerodostojnosti cjelokupne Europske unije o kojoj se ovdje radi. Mi u Europskom parlamentu moramo braniti europska načela. To će biti moguće jedino bude li se Turska konačno obavezala da poštuje svoje obveze. U sadašnje vrijeme e, Turska krši europska načela i europske vrijednosti. Ona je okupirala svojom vojskom Cipar. Turska također stalno provocira, krši e, zračni prostor Grčke i Cipra. Trebamo, i to je jedino rješenje, zamrznuti predpristupna sredstva. Ne treba Turskoj dati niti jedan euro. Jer prekid financiranja je jedini način da uvjerimo Tursku da poštuje svoje obveze. To do sada nismo uspjeli postići. Najprije Turska treba priznati Cipar i isto tako e, trebamo izaći iz e, slijepe ulice u kojoj smo se našli na Cipru. Gospođa e, Rodriguez na jednu minutu. Hvala lijepa. Nitko ne negira važnu ulogu koju igra Turska, naročito kada se radi o krizi migranata i ratu u Siriji. Ali ipak to ne znači da je Europa e, tu e, talac e, demokracije koja razmišlja na drugačiji način. Situacija u Turskoj je sljedeća. pedeset tisuća ljudi je uhićeno. Novinari i mnogi drugi su dobili otkaze. E, mnoge novine i e, internetske stranice su zatvorene, a ti ljudi na nas računaju. Situacija je loša, zato Europska unija treba biti ona koja će ukazati na put